također rezultat čime smo, kojim smo nadmašili ciljanu vrijednost od 30%. Regionalne i nacionalne kvote kod nas ne postoje iz no, Primjer efso pokazuje da se geografska diversifikacija poboljšava. Udio Italije, Njemačke i Francuske infrastrukturnog prozora se smanjio sa 55% 2016. na manje od 40% 2018. godine. Što više, mjereno kao udio e, i postotak BDP-a što daje vjerniju sliku, e, dakle slika je drugačija. Grčka, Estonija, Portugal, Bugarska i i Litva su najveći, odnosno dio imali s obzirom na udio u BDP-u, što je svakako dobar rezultat. U zaključku dopustite da vam pokažem i dokažem da je Europska investicijska banka e, provodila i nastavit će provoditi svoje ciljeve primjenjujući koristeću financijsku snagu na, e, na temelju e, Junkerovog plana dali smo velike doprinose otvaranju novih radnih mjesta i gospodarskom rastu u EU, a i u susjedstvu. Europa u akciji je, mi smo dio toga u svakom slučaju i kao Europska banka ostaćemo čvrsti u našoj podršci mobilizaciji ulaganja širom Europske unije i e, pozabavit ćemo se izazovima kohezije, strukturnim izazovima e, jedinstvenog tržišta, osobito kad je riječ o ulozi Europe u svijetu koji se dramatično mijenja. Hvala lijepa na vaše pozornosti. Zahvaljujem predsjedniku Hoeru. A sada je na redu povjereni gospodin Katajnen. Hvala lijepa. Dakle, najprije se želim zahvaliti e, Georgiju Pirinskom, izvjestitelju i ostalim članovima koji su sudjelovali u ovome radu izvješće je doista vrlo dobro. Svi znamo da je Europska investicijska banka neizostavni dio financiranja infrastruktura, odnosno okvira za financiranje infrastruktura, a isto tako inovacija u različitim regijama Europe, u klimatskim djelovanjima, održivom prometu, ulaganjima u regije i sl. Komisija čvrsto podržava ambiciozno ozračje i strategiju banke kojima se želi naravno i ostvariti ciljeve iz Pariškog sporazuma. Osobito u području obnovljive energije, energetske učinkovitosti, kružnog gospodarstva e, želimo e, naravno e, da naglasak ostane na tome i u budućnosti poduzeća koja djeluju u relativno novim područjima kao što su kružno gospodarstvo su e, svakako ona koja zaslužuju potporu, a postoji potreba da se vidi kako financijske potrebe e, odgovaraju uslugama koje su dostupne banka dakle ima pred sobom trajni izazov da svojim proizvodima zadovolji potrebe jer se i gospodarstvo u svakodnevno mijenja. U kontekstu Brexita pozdravljamo napore banke da e, pokuša zaštititi banku od negativnih posljedica, a kad je riječ o vanjskim izazovima, pod prethodnom raspravom smo spomenuli da komisija EIB tjesno surađuju kako bi iznašli praktična rješenja i e, predvidjeli izazove i nakon 2020. za EIB. Naravno, e, banka će e, nastaviti promicati interes Europske unije i ispunjavati ciljeve iz programa 2020 u čemu će imati potporu Europske komisije. Zahvaljujem povjereniku Katajnenu. A sada je na redu zastupnik Datmut. Izvolite. No. Da parafraziram Marka Antonija, došao sam vas eh, pohvaliti upravo Europske investicijske banke, a ne vas pokopati. Dakle, eh, predanost Europske investicijske banke komercijalnim bankarskim praksama i provedbi istike je doista bila impresivna. Kao posljedica toga danas je ta banka ima jaču bilancu nego primjerice e, Deutsche Bank. E, britanska vlada ima 6% udio što ima knjigovodstvenu vrijednost od 39 milijardi eura. Mi želimo da ta knjigovodstvena vrijednost ostane. I stoga je doista e, pridržavanje komercijalnih načela vrlo važno i e, najvažnije je da ona ne budu razvodnjena političkim imperativima. Politizacija kreditiranja je nešto e, od čega se trebamo suzdržati. Što više, osobito ako ti zahtjevi budu dolazili od zelenih stranaka i njihovih podržavatelja. Hvala lijepa. E, Zahvaljujem zastupniku Datmutu. A sada u ime Pučana riječ ima zastupnik Dojč. Minuta i pol, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Gospodine predsjedniče EIB-a, povjereniče Katajnen, kolegice i kolege. Želim čestitati kolegi Perinskom na doista izuzetno kvalitetnom izvješću i to ne govorim samo iz kurtoazije. E, to izvješće daje sjajan pregled svih zaključaka parlamenta u proteklih nekoliko godina kad je riječ o Europskoj investicijskoj banci. U njemu se također poštuju i naglašavaju kritike koje smo našli u izvješću Europskog revizorskog suda. Postoje određene teškoće, određene stvari koje nedostaju, kako se i navodi u samom izvješću, no Europska investicijska banka radi kako treba. No, evo, istaknuo bih sad dva takva pitanja. Europska investicijska banka je banka, naravno. Postoje problemi sa kreditiranjem i kreditnim aktivnostima u Europskoj uniji. No petnaest država članica koje su bile članice do 2005. gotovo su jedini korisnici e, kreditnih aktivnosti EIB-a. Stoga je doista važno da se to kreditiranje diversificira i pojača zastupljenost država Istočne Europe i Zapadnog Balkana. Zahvaljujem. Na redu je zastupnica Ajala Zender. Hvala lijepa, predsjednice. Želim e, pozdraviti povjerenika Katajnana, predsjednika Hoera. Hvala vam lijepa što ste nam se pridružili na ovoj raspravi. Želim e, čestitati zastupniku Pirinskom jer je ulio u ovo izvješće sve svoje iskustvo i mudrost stečeno proteklih godina. On je doista dobro upoznat s aktivnostima EIB-a i to se vidi iz izvješća. Naravno, mi smo rekli da je da Europski revizorski sud mora moći revidirati aktivnosti banke. I tu se tri pitanja nameću. Dakle, učinak i posljedica ovog teritorijalnog pristupa. Rekli ste da 2018. usporedbi sa 2017. imamo e, napredak. Htjela bih znati E, spomenuli ste Španjolsku Italiju. E, ova petina koju ste spomenuli, je li to za sve ili samo na dvije države? Dakle, da, da bismo mogli bolje ocijeniti taj napredak o kojem govorite. Kad je riječ o Africi i o mikrokreditiranju, odnosno o kreditiranju mikropoduzeća, smatramo da je Europska investicijska banka sklopila velik broj ugovora i to je dobro, no kad pogledamo provedbu, vidjet ćemo da je uglavnom tu riječ o nultoj stopi i to nas brine jer moramo paziti i na tu činjenicu da je EIB banka koja potiče razvoj s našim glavnim partnerima. Nova poduzeća uvijek traže financije i na koncu se ipak obrate SAD-u i doista sam bila iznenađena kad sam shvatila da ne mjerimo i ne brojimo koliko se novih radnih mjesta otvara zahvaljujući aktivnostima EIB-a. Zar ne postoji način da to izbrojimo? Mislim da bi EIB to trebao početi brojati. Zahvaljujem i molim vas da poštujete dodijeljeno vrijeme. A sada u ime ECR-a zastupnik Črnecki, jedna minuta. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine povjereniče, dame i gospodo. Moram zapravo reći da vaša banka nije policy maker, nego policy taker. Drugim riječima, što se tiče pitanja primjerice koja se odnose na klimatsku politiku, o njima odlučuju države članice, dakle dioničari Europske investicijske banke. Europska investicijska banka funkcionira temeljem postojećih političkih premisa i smjernica, ali temeljem definiranog mandata zakonodavca. Što se tiče Junkerovog plana EFSI-a, tu postoje e, razlike e, i tu E, možemo vidjeti brojke koje govore same za sebe. Ovdje bih želio nešto istaknuti. E, postoje projekti koji stvaraju dodanu vrijednost za lokalno stanovništvo. Govorili ste o tome. E, to je ponekad u određenoj mjeri prijeporno. Ukoliko rigidno shvatimo klimatsku politiku, onda to može otežati investicije. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime Aldea riječ ima zastupnik Ali. Dvije minute. Hvala lijepa. Povjereniče Katajnen, e, gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, kao prvo čestitam izvjestitelju na ovom izvješću. Cilj eib je stvoriti dodanu vrijednost kroz investicije, stvoriti održive rast, e, osigurati otvaranje radnih mjesta. Investicije koje su ostvarene 2015. E, i 2016. E, dovode do rasta na razini 2,3% BDP-a i do otvaranja stotina tisuća radnih mjesta. E, banka posluje u skladu sa svojim planom poslovanja sa 70 milijardi eura, 90% unutar Europske unije. Inovacije, vještine, ekološki projekti, mala i srednja poduzeća profitiraju od sredstava EIB-a a to je u e, skladu sa činjenicom da su mala i srednja poduzeća okosnica europskog gospodarstva. Zadovoljni smo sa zaključkom revizorskog odbora i financijskim izvješćem e, u smislu da ono odražava e, financijsko stanje e, banke. Bilo bi važno više voditi računa o srednjoročnim e, i dugoročnim ciljevima kada se donose odluke o poslovanju. tome, treba voditi računa o određenim geografskim područjima kod primjene EFSI-a. 2017. E, investicije iz EFSI-a e, bile su nešto više od 207 E, milijardi i to pokazuje e, da tu još postoji prostor za rast. E, dokumenti koje usvaja upravljački odbor i zapisnici isto tako trebaju biti dostupni. Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Tarant. Minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa. E, neću sada procjenjivati onu usporedbu e, zastupnika Datmuta, e, niti govoriti o tome tko bolje komercijalno posluje EIB ili Deutsche Bank. Možda bi trebalo usporediti ovu banku sa Danske bank koja se bavi sumnjivim poslovima. No, Unatoč vašem odlasku, e, bilo bi dobro vidjeti što Olaf e, kaže e, o poveznici sa skandalom Volkswagen. Malo više transparentnosti ovdje ne bi škodilo. I na posljedku, E, politika investicija je obećavajuća i iako e, gospodin Černecki traži investicije u e, poljsku industriju ugljena, ipak moram reći da bi trebalo voditi računa o ulaganjima da se ne ulaže u sektor koji nije sektor obnovljivih izvora energije. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Flanagan dvije minute. E, moramo dati priznanje e, izvjestitelju e, Pilinskom. Poslovanje eib doista predstavlja uspjeh s obzirom na investicije u mala i srednja poduzeća jer su ona zanemarena u konvencionalnom bankarskom sustavu ne samo u mojoj zemlji nego i u cijeloj Europskoj uniji. Znam da je jako teško malim i srednjim poduzećima dobiti kredite u Irskoj čak i ako je riječ o vrlo uspješnim poduzećima. Naše e, banke su odustale od odgovornosti za taj e, sektor e, i ulaganje u realnu ekonomiju. To nam ne bi bilo potrebno da ne postoji poslovanje Europske središnje banke. Kada pogledamo izvješće o kojem smo razgovarali jučer, možemo ondje vidjeti sljedeće. E, smanjenje imovine e, temeljem zahtjeva Europske središnje banke u, Irskoj banci e, predstavlja značajan korak prema raspolaganju tom imovinom a i nadalje postoje financijski problemi. Prevešću. E, i dalje se nastavljaju mjere ECB-a u Irskoj. E, Središnja Irska banka je time uništila dodatne 4 milijarde, a to je rezultat bail-outa i prodaje e, nesistemskih banaka. Bail-outa koji je ECB nametnuo Irskoj vladi kroz prijetnje. Irska je već uništila 90 milijardi e, koje su bačene kroz prozor, a sve je to učinjeno bez jedne riječi prosvjeda irske vlade. E, čestitam izvjestitelju i EIB-u, e, međutim što je sa ECB-om? Hvala lijepa. Sada Zastupnik Mans u ime nf a Minuta. Ovdje čujemo različite e, preporuke što se tiče investicija u zelene obveznice, čak i povrhe 25%, što je cilj koji je postavljen a komisija nije u stanju ostvariti ni ovaj skromni cilj od 20%. EIB treba više ulagati u e, područja koja zaostaju u razvoju gdje dolazi do odljeva e, mozgova. E, međutim, to zapravo nije uloga EIB-a. EIB treba raditi na tržištu i pružati potporu malim i srednjim poduzećima, raznim projektima u prometu E, infrastrukturi i upravo zato bit ću suzdržan kod glasovanja. Zahvaljujem. Sljedeći na popisu je zastupnik, odnosno zastupnica Gresle. Poštovane kolegice i kolege, E, situacija nije jednostavna. Drago nam je što ste ovdje, predsjedniče Hoer. Ne želim zanemariti ovu temu. Mi znamo koja je vaša uloga i da ste ostvarili značajan napredak i što se tiče upravljanja bankom. Mi zahvalni smo na tome. Međutim, imamo još nekoliko prijedloga jer neke stvari nedostaju. Podsjetila bih na potrebu transparentnosti i polaganja računa što se tiče poslovanja EIB-a. Potrebno je podnijeti izvješće parlamentu i E, pokušat ćemo pronaći vrijeme za konzultacije na ovu temu. Što se tiče transparentnosti, situacija se može poboljšati što se tiče e, rukovodećih organa i operativne razine. E, nama se čini da ova izvješća o EIB-u se vrlo često sastoje od brošura tiskanih na sjajnom papiru. E, nama bi bilo zanimljivo točno vidjeti koliki su troškovi upravljanja, koliki su troškovi pojedinih e, segmenata i e, bilo bi dobro vidjeti i kako se prati investiranje u različite projekte EIB-a. Bilo bi dobro znati koliko privatnih sredstava privlače projekti EIB-a. Naš je dojam E, da javne banke često privlače samo javna sredstva i zato bi bilo zanimljivo vidjeti kakva je stvarno situacija. Zanima nas i što banka radi što se tiče jačanja položaja žena. Hvala lijepa, drago mi je da ste ovdje. Hvala lijepa, gospođo Gresle. Sada je na redu e, zastupnik Liberacki, minuta i 30. Hvala lijepa, poštovani gospodine e, povjereniče, poštovani e, gospodine predsjedniče. Ako dopuštate, ja neću postaviti pitanje koje se odnosi na kvotu žena. Bavit ću se bankovnim pitanjima. Gospodin Pilinski izradio je dobro izvješće. Moj zaključak je sljedeći. Riječ je o solidnoj instituciji orijentiranoj na kvalitetno poslovanje i rezultate te ostvarenje ciljeva. Funkcija banke e, objedinjuje e, različite segmente, ali vi ste prije investicijska banka i moram reći da sam zadovoljan time što B, e, financira rast, e, potiče razvoj. Tu imam i određena očekivanja, odnosno povezivanje sredstava EFSI-a sa sredstvima IB-a. E, bilo bi dobro da ostvarimo kombinirano financiranje i privučemo i privatna sredstva kako bi se povećao volumen investicija. 2017 je došlo do poboljšanja što se tiče geografske rasprostranjenosti. Međutim, tu bih eh, vas pozvao ne samo što se tiče savjetovanja, nego i što se tiče poznavanja modernih instrumenata u modernom bankarstvu, eh, da više činite eh, posebno u zemljama koje nisu toliko upućene u to. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem zastupniku Liberackom. Sada je na redu zastupnik Marijas. Jedna minuta. Poštovani gospodine Hoer, e, tišina je zlato, e, kaže jedna poslovica. Ništa niste rekli o investiciji Fraport. Postoje strane investicije e, i projekti koji bi trebali koristiti vlastita sredstva, a ne samo naša. A što je sa Atenskom zračnom lukom? E, oni su dobili 250 milijuna eura od Ataba, drugim riječima od vas, kako bi e, produžili ugovor. 1,5 e, milijuna eura e, dobile su multinacionalne tvrtke. Gospodin Katajnen vas nije uspio zaštititi, a sredstva koja dajete malim i srednjim poduzećima su zapravo sitniš. EFSI e, obuhvaća Grčku. A zašto onda imamo 280 milijuna Fraport, onda imamo sredstva za grčki telekom, 700 milijuna eura u sklopu EFSI-a za tak. Upravo zato e, Grčka dobro stoji, zato što smo dobili sredstva, ali preko multinacionalnih kompanija i to je e, stvarna situacija. Hvala lijepa. E, sljedeći je na redu zastupnik Van Nistelrooy. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine povjereniče. Nekoliko riječi što se tiče e, regionalne perspektive. Vaša je uloga vrlo važna. Od gospodina Hojera čuli smo vrlo zanimljivu analizu e, i informacije o tome kako nastojite uspostaviti ravnotežu u Europi, a to je nešto na čemu radite od recesije i nastavit ćete raditi na tome u ovom izvješću. Izvjestitelj se bavio i teritorijalnim aspektom e, i bilo bi dobro da je toga više. Što se tiče savjetodavne uloge, jučer smo govorili o, e, inicijativi Invest EU. To je novi e, centar i to će zahtijevati daleko više aktivnosti i uzimanje u obzir regionalne perspektive. E, postoje savjetnici koji su uključeni, međutim stvari nisu krenule onako kako smo se nadali, tako da je došlo do određenog zastoja. Nadam se da će se stvari pokrenuti sa investiju. Osim toga, e, vi nemate toliko ekskluzivnu poziciju u sklopu ustroja investiju. Bilo bi dobro ukoliko biste surađivali s drugima. Ne bi bilo dobro čekati na to da drugi e, preuzmu inicijativu. InvestEU e, polazi od definiranih politika i bilo bi dobro čuti informacije o različitim projektima i o Jaspersu. E, bilo bi dobro to čuti i danas, a kao što je rekla zastupnica Gresle, treba dalje raditi i na transparentnosti upravljanja. Zahvaljujem zastupniku Van Nistelroju. Zadnji je na redu zastupnik Kelly. Minuta i 30. E, niste baš često ovdje ali dobro je da imamo danas priliku slušati e, vaše informacije i razmijeniti gledišta. Iskoristio bih prigodu i odao priznanje EIB-u na obavljenom poslu što se tiče poticanja investicija, a to je dovelo do poticanja rasta i blagostanja. E, brojka od 1,3 e, bilijuna u zadnjih šest godina je prilično impresivna, a e, rezultati u zadnjih e, šest godina nakon e, recesije su isto tako dojmljivi. Osim toga, želim odati priznanje onima koji su surađivali što se tiče mjera u Irskoj. Isto tako, zahvaljujem povjereniku Katajnonu. Ja sam držao nekoliko seminara u svojoj izbornoj jedinici u svezi sa FCM E, odbor za industriju je odlučan u tome da treba dalje raditi na inicijativi InvestEU. Kao i drugi, ja smatram da veći naglasak treba biti na potpori malim i srednjim poduzećima. Slažem se s izvjestiteljem koji je rekao da bi trebalo postojati više savjetodavnih e, mogućnosti za mala i srednja poduzeća što se tiče mogućnosti koje su pred njima. Unatoč Brexitu nadam se da će države članice pokazati istu e, velikodušnost e, kao što je to bio slučaj ranije e, u svezi s Ujedinjenom kraljevinom. Hvala. Zahvaljujem. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Zastupnik Zdrojevski, jedna minuta. Hvala lijepa na ovim najvažnijim informacijama. EFSI je doveo do dobrih rezultata i drago nam je zbog toga. Međutim, taj e, učinak poluge e, ne izgleda onako kako smo očekivali. To je očito bilo više optimistično. E, ublažene su e, geografske razlike, ali one još uvijek postoje. Što je sa investicijama u tehnologije e, svemira? Tu više moramo poduzeti, a ono što je iznimno važno je planiranje. Ovo naravno nije kritika. Ono što smo do sada čuli bilo je vrlo zanimljivo. Gospodin predsjednik je prekoračio dodijeljeno vrijeme e, za 300%, a povjerenik je iskoristio samo 60% dodijeljenog vremena. E, treba nam ovdje veća preciznost. Hvala lijepa. Na redu je zastupnik Polčak, jedna minuta. Hvala. Što se tiče položaja EIB-a. Zadatak EIB-a je ulaganje u strateška područja, održiv rast i otvaranje radnih mjesta. To je nešto što je iznimno važno za mala i srednja poduzeća i za e, nedovoljno razvijene regije. E, važno je i održanje vrijednosti obveznica i socijalna kohezija. 40% investicija EIB-a išlo je u smjeru malih i srednjih poduzeća, tako da su ciljevi u tom smislu ostvareni. E, smatram da je potreban oprez kod kreditiranja. Kreditiranje mora biti učinkovito, međutim tržišta su vrlo nestabilna i zato je potreban odgovarajući oprez. Hvala. Hvala lijepa. E, a sada ponovno dajem riječ povjereniku Katajne. Pa, Predsjedovića, hvala vam na riječi. Želio bih e, pozdraviti gospodina Kelija i čestitam na radu koji je obavio u svojoj izbornoj jedinici. Znam da nije jedini koji je u toj situaciji, ali želim ukazati na njegov rad kao na uzor. To je upravo ono što nam je potrebno. Dakle, trebamo govoriti svojim sugrađanima, poduzećima, E, reći im što je na raspolaganju, kako mogu e, imati koristi od Europske investicijske banke, što je to što EFSU može ponuditi, jer u suprotnom postoji opasnost da ljudi ne znaju što im je na raspolaganju. Europske institucije pa i naše financijski instrumenti nisu tako jednostavni za shvatiti kao što je obični bankovni krediti. Zato trebamo širiti te informacije. Razlog E, zašto su neke države članice više, više koristile i neke regije, više koristile EFSU, na primjer, od drugih, to je prvenstveno zato što su imale ili aktivne političare ili javne tijela vlasti koja su informirale i e, građane i poduzeća o tome što im je na raspolaganju. Druga stvar, želim zahvaliti zastupnicima na sadržajnom, civiliziranom e, i dobrom, dobroj suradnji. To je jako dobar temelj za daljnju suradnju. Hvala vam, povjereniče Katajnen. Sljedeći govornik eh, bit će predsjednik Hojer. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala, predsjedavajuća. Sad sam u maloj dilemi. Upravo sam dobio kritiku što sam prekoračio vrijeme, a istovremeno bih želio precizno odgovoriti. Dakle, ispričavam se ako ne budete dobili zbog toga sve odgovore, ali obećavam da ćete ih dobiti drugom vidu pisano. Dakle, nekoliko komentara. Pitanje regionalne distribucije počinje mi poprilično ići na živce, jer svi oni koji smatraju da njihova žena, e, zemlja je dobila min, jedan promil manje od susjeda će biti kivni. Trebate znati da što se tiče EFSU projekta i svih drugih e, distribucija kreditiranja po BDP-u sljedeća Cip, e, Grčka, Cipar, Portugal, Hrvatska, e, da li je to krivo? Dakle, to su upravo prioriteti koje očekujete od nas. Dakle, mislim da ostvarujemo pravi napredak po tom pitanju. Drugo, Želim baciti u raspravu riječ infrastruktura koju sam čuo nekoliko navrata. Europska unija ima veliki problem s infrastrukturama, s kvalitetom infrastruktura. Mi ne ulažemo dovoljno u održavanje infrastruktura koje imamo što stvara strukturno urušavanje naših infrastruktura. Moramo to rješavati. Puno više seksi stvarati nove stvari, ali održavati stare, pa to je nešto što moramo imati na umu. Zatim, e, gospođa Jao Sender postavila je jako zanimljivo pitanje o startup poduzećima. I tu imamo ozbiljan problem. Činjenica je da otprilike 75% svih e, financiranja programa ide preko banaka u SAD-u je suprotno i zato ponekad kada imate pametne izumitelje koji razvijaju nešto novo, otvara se novo tržište, razvija se novi proizvod, onda on ili ona mogu biti jako uspješni u startup etapi, ali onda treba financirati rast, ako tu, a za to nemamo dovoljno instrumenta. Ja bih volio da aktivnosti EIB-a se dalje razvije na tom polju, jer mi je doista jako krivo vidjeti ponekad neke sjajne proizvode koji napuštaju Europu i onda ih uz velika financijska sredstva razvijaju na drugim kontinentima uzred budi rečeno, e, učinak e, na zaposlenje e, našeg rada, evo, nije zanimariv. Dakle, mogli bismo vam dostaviti neke brojke, ali trebate znati da naše analize ukazuju na to da smo 2018. godine podržali 280 tisuća malih srednjih poduzeća i 2,9 milijuna radnih mjesta je očuvano i otvoreno zahvaljujući tome. Možda bismo trebali biti malo glasniji e, i samouvjereniji kada to govorimo. Dugoročno financiranje. Dame i gospodo, neki od vas e, žele nas e, vidjeti kao trgovinsku banku, a drugi kao i politički instrument. Mi smo jedno i drugo. Moramo biti učinkoviti u nekoliko sektora sektora je kao poslovna banka jer radimo na dokapitalizaciji e, tržišta. Moramo imati povjerenje ulagača jer nam suprotno neće dati 60, 70, 80% obveznica. S druge strane imamo e, javni cilj. Ciljeve ste vi odredili vijeće i komisija. Što znači da moramo pomiriti ulogu javne institucije sa poslovnim postupanjem i stručnošću na tržištu. A tu smo dosta uspješni. Što se tiče transparentnosti, gospođo Gressler, slažem se s vama, mislim da napredujemo na tom polju, ali dalje možemo poboljšati stvari. No, jedna, odnosno dvije stvari želim spomenuti. Kao prvo, molim vas trebate imati na umu da je EIB uh, institucija koja ima 3500 ljudi, ali i, i s time obrćemo obime e, e, Svjetske banke, osam puta više sredstava od Evropske banke za obnovu i razvoj. Svjetska banka ima 8000 ljudi, a e, u Londonu ima 2500. Dakle, mi smo nas se ponekad kritizira što nemamo, nismo predstavljeni u svim državama članicama Europske unije. Pa da, ali mi pokušavamo biti e, što je moguće učinkoviti. Dakle, molim vas, trebate imati na umu dakle, da je naša institucija dosta e, ima mali broj zaposlenika u biti s obzirom na obim posla koji obavljamo. I za kraj, gospođo Gresle, što se tiče e, rodne nejednakosti. Pa čujte, kod mene su otvorena vrata po tom pitanju kada god neka država članica e, iznosi novu, novi prijedlog za e, člana e, upravnog odbora i predloži mi damu, ja obje ručke to prihvatam, a Španjolska je upravo to napravila i to me jako usrećilo, ali to nije do nas, već do država članica. A u, u ovi zadnje godine, otkako sam ja na ščelu e, banke. Prešli smo sa 18 e, na 26 posto e, žena na najvišim u položajima, ali preko, to se ne može riješiti preko noći, naravno, jer to su razvoj karijera. A u svakom slučaju budite sigurni da ću to uvijek imati na umu dok god nema nikakve diskriminacije prema drugom rodu. Najljepša hvala. Hvala vama, predsjedniče. E, nisam siguran da je gospodin Zdrojevski htio da vi malo govorite manje, možda je htio da potpredsjednika Tajnen više govori. Dakle, u svakom slučaju trebate znati da smo počašćeni vašom nazočnošću. A sada molim izvjestitelja gospodina Pirinskog da zaključi ovu raspravu. Izvolite, gospodine Pirinski, imate riječ. Najpša hvala. Najprije naravno želim zahvaliti svim onima koji su pohvalili izvješće. Želim ukazati da je ovo izvješće koje je sastavio cijeli odbor. Preuzimam na sebe neku određenu odgovornost u ime samog odbora za ono što je predsjednik Hoer e, naglasio, ono što je ukazao, dakle, koraci koji idu u smjeru veće transparentnosti, veće odgovornosti. Vjerujem da je ovo primjer korisnosti ovakve, ovakvih rasprava i ovakvih izvješća, tako da vjerujem da možemo biti zadovoljni s tim. Također bih se osvrnuo ponovo na zemljopisni aspekt, ono što je predsjednik e IBA rekao, brojke su koje također ukazuju na sve veću osvješćenost i kretanje ka boljoj redistribuciji i distribuciji, no istovremeno proporcija omjera od 80 naprema 10 je sve sem uravnotežena e, situacija i jasno je da je to e, izazov koji treba rješavati. I za kraj e, bih spomenuo i to da vrsta rasprave koju smo imali i sama činjenica što je predsjednik bio otvoren, otvoren koliko je to moguće i možda čak i malo uznemiren, uzbuđen na kraju koliko mi dopustite, to je jako dobar znak eh, da postoje, da se preuzimaju jasno obveze za napredak u budućnosti. Hvala. Hvala vam, gospodine Pirinski. Eh, ovim zaključujemo raspravu. Glasanje će eh, biti održano sutra. A sada jedna obavijest. Temeljem konzultacija s političkim klubovima zastupnika, predsjednik parlamenta želi iznijeti sljedeći prijedlog domu glede promjena za raspravu. U četvrtak rasprava o stanju u Togu odgađa se za neku drugu neku drugo zasjedanje. Ima prigovora? Ne, izgleda da nema, tako da možemo smatrati ovu promjenu usvojenom. Voimme siirtyä siis esityslistalla A sada idemo dalje. Dakle, prelazimo na izvješće gospođe Izabel Rubijali i gospođe Sarvama zašto proračuna Unije u slučaju općih nedostataka kao pogledu vladavine prava u državama članicama. Prvi govornik Prvi govornici bit će su izvjestitelji. Gospođa Gadija Izabel, imate četiri minute. Hvala, povjereniče. Prije nekoliko godina jedan novinar me priupitao da li mislim da je ova e, uredba nužna. Jasno sam rekla da da. Već smo nekoliko puta tijekom ovog mandata govorili o nepoštivanju prava u Europskoj uniji. Uvidjeli smo da e, su instrumenti na raspolaganju u EU uniji nedostatni Europska unija počiva na zajedničkim vrijednostima, vrijednostima koje trebamo zastupati, za koje se trebamo zalagati kao e, građani i članovi unije. To nije Europa la carte u kojoj možemo poštivati prava, a ne poštivati obveze. Kada jedna država želi postati članicom unije, mora poštivati određene kriterije, političke, gospodarske, porezne, pravosudne, koji su jako strogi i jako brojni. Iz tog razloga kan države kandidati čekaju duge godine kako bi ušle u Europsku uniju. No jednom kada uđu, ako su prošle izbor, što se događa, izgleda da mogu postupati kako im volja. Dakle, no treba znati da je test e, permanentan u slučaju nedostataka, treba ih ispravljati, ispraviti, treba uspostaviti jedan pravedan sustav sankcija. Ja mislim da e, temeljni ugovor ne predviđa tako što shodno tome. Mislim da je komisija predložila jako inteligentan prijedlog jer se predviđa da se koristi instrument na raspolaganju ovom konkretno proračunu Europske unije. No, čini mi se da je Europska komisija ipak propustila zlatnu priliku. Dakle, ako spomenemo ove dvije prilike koje sam spomenula, dakle, poštivanje vrijednosti Unije koje treba pomiriti uz zaštu proračuna, onda nećemo puno toga stvariti ukoliko se budemo držali samo vladavine prava. Jer vrijednosti o kojima govorimo, vrijednosti su koje su upisane u članku drugom e, temeljnog ugovora Unije, dakle poštivanje digniteta, jednakost, pravednost, demokracija, vladavina prava, solidarnost, pravosuđe, tolerancija, sve to napisano je u članku drugom i to su te vrijednosti koje definiraju Uniju i koje trebamo zaštititi. No trebamo isto tako i zaštititi europski proračun a, mislim da kada govorimo o javnim e, računima solidarnosti i europskim vrijednostima nema goreg napada nego nelojalno e, konkurencija, e, porezna prijevara i UTE poreza. Zato mislim da su to kriteriji koje treba e, sankcionirati i analizirati. Ne možemo govoriti o jednakosti, e, pravdi i solidarnosti ako zatvaramo oči pred fiskalnom e, nepravdom. U pripremnoj etapi, prije što smo definirali stavove država članica, raspravljali smo, kao što znate, o ciljevima ove uredbe, ali također se vodila rasprava i o tri elementa. Kao prvo o zaštiti korisnika, konačnih korisnika. Kada se predviđa sankcije posredstvom europskog proračuna, onda trebamo biti jako bazrivi i skrupulozni glede mehanizama koji se uspostavljaju. Trebamo bdjeti na tim da te sankcije e, pogađaju direktno one koji čine prijestupi. Mislim da bi trebalo unijeti određene e, izmjene, zahvaljujući stručnim službama parlamenta i e, komisije moćemo raditi na tome i zahvaljujući tome definirali smo zaštne mjere koje su pune zaštnih e, mjera i jamstava za krajnje korisnike. Tu je još jedna stvar koja privukla našu pozornost, to je panel stručnjaka. Dakle, sukladno odredbama e, Europska komisija mora imati na raspolaganju sve moguće informacije koje bi joj trebalo omogućiti da donese prosvjetljenu, objektivnu i e, e, nepristranu odluku. Evo, to je cilj e, uspostave tog stručnog panela koji će pomoći komisiji. Zatim, konačno uloga Europskog parlamenta u prijedlogu komisije. Mi smo imali ulogu spuskog e, promatrača, što nama nije prihvatljivo jer govorimo o vrijednostima, ali i o proračunu. Kao što znate, što se tiče proračuna, mi smo e, jednak, imamo jednak položaj kao i komisija, dakle imamo pravo na svoju riječ i mišljenje. Da... A, želim podsjetiti da on, na ono što je rekao Pedro Sanchez jutros, dakle vrijeme je e, došlo da od e, naših vrijednosti napravimo jedinstven projekt. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Sarvama i vi imate četiri minute, izvolite. Hvala. Uvaženi povjereniče Ettinger, Demokracija nikad e, nije dana sama po sebi. To moramo imati na umu. Jedna od najključnijih stvari, ako ne i najključnija, za očuvanje demokracije u obje države, u bilo kojoj državi je vladavina prava. Kada se jednom dovede vladavina prava u pitanje, put e, za ključeve Pandorne kutije je širom otvoren, jer Dragi moji kolege, demokracija nikada nije savršena. Demokracija, izborna demokracija mogu proizvesti lidere koji će biti uskušeni da krenu za tim ključevima Pandorne kutije misleći da mogu vladati njom. I oni bi mogli doći u iskušenje da utječu na medije ili pravosuđe kako novinari ne bi kontrolirali ove koji su na vlasti ili politički lideri mogu biti u iskušenju da izglasaju zakone koji će onemogućavati građansko društvo da obavlja svoj posao. I radeći sve to, te vlade i njihovi čelnici jasno bi dovodili u pitanje, odnosno podriva vladavinu prava koja je temeljni stup demokracije. Ovo, nažalost, drage kolege, nije ništa drugo nego činjeničnost činični opis onoga što se događa trenutno u Europskoj uniji. Dakle, ako želimo očuvati samu demokraciju, moramo očuvati vladavinu prava. Već godinama bolno nam se jasno ukazuje da postojeći zakonodavni mehanizmi u Uniji ne spričavaju e, vlade da idu ovim opasnim putem. Iz tog razloga imamo ovu krajnje značajnu uredbu pred sobom. Treba nam mehanizam koji će uvesti konkretne konsekvence za države članice koje ne poštuju pravila i zato je komisija e, u svojoj mudrosti poslušala volju ovog parlamenta i predložila proračunski zakon za suodlučivanje. Sukladno prijedlogu komisije i našem konačnom e, izvješću kako bi se Unija zaštila od opasnosti financijskog rizika, Europska unija bi trebala, trebala biti u, pitanju, u stanju nametnuti nužne mjere koje će uključiti restrikciju, smanjenje pa i obustavu pristupa e, financijama iz europskih fondova shodno i proporcionalno e, pristupu. Dopustite da istaknem pet stvari koje su ključnog značaja kako bi se razumjelo ovaj zakonodavni tekst. Prvo, pravni temelj za ovaj prijedlog nalazi se u financijskoj uredbi, a ne u članku 7. Ovdje se radi o zaštiti europskog proračuna i sredstva poreznih obveznika. Drugo, želimo napisati zakon koji će biti jednak prema svim državama članicama. Vladavina prava može biti ugrožena u bilo koje od država članica. Treće, želimo zaštititi krajnje korisnike europskih fondova, istraživače, obične građane oni ne smiju trpiti mjere zamrzavanja financiranja. četvrto, mora doći do jasnog podrivanja vladavine prava prije nego što se pokrenu konsekvence. I konačno peto, naše izvješće stavlja parlament na jednaku e, razinu u postupku suodlučivanja e, i sredstava iz za prebacivanje sredstava iz proračunskih sredstava. Uz ovo sve doista se nadam da će svi zastupnici u ovom domu blisko sagledati ovo izvješće i kad to napravite ja vjerujem da ćete shvatiti da je krajnje važno da se podrži ovo izvješće i da nam date jak mandat za trijalog jer ništa u današnjoj Europi nije jednako važno kao i vladavina prava. I za kraj dopustite mi da svesrdno zahvalim i pohvalim kolegici suizvjestiteljici Gvardija Zabal na odličnom radu na ovom izvješću. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Sarvama. A sada u ime odbora Libe, e, zastupnica Sargentini. Hvala lijepa predsjednice. Doista mi je veliko zadovoljstvo što mogu zamijeniti kolegu iz Zelenih. On je zapravo izvjestitelj za odbor LIBE. Zajedno s njime doista sam uvjerena u to da je ovo izvješće potrebno. Potrebno Potreban nam je novi instrumentari kako bismo osigurali da se države članice drže svojih odgovornosti i obveza. Naša je odgovornost pobrinuti se da e, građani i njihova prava dakle, da se ne krše a vladavina prava je e, upravo to čime sprečavamo kršenja prava individua, odnosno pojedinaca e, tu naravno mislimo na pojedine vlade na mađarsku i njezino ponašanje nije nešto što možemo pasivno promatrati. Odbor za građanske slobode stoga želi se uvjeriti da sustav provjera i ravnoteža funkcionira. To se nalazi u povelji o temeljnim pravima i to nije nekakav e, zanemarivi dio temeljnih prava, već je e, samostojni i samostalni i važni dio. Amandman 72 odbora LIBE, molim vas da ga podržite jer će to izvješće učiniti još boljim. Hvala. Zahvaljujem zastupnici s Argentini. i zahvaljujem na tome što ste nas posjetili da je riječ i o aktivnostima zastupnika Telikabre. Sada riječ ima povjerenik Oettinger. Izvolite. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvažene zastupnice i zastupnici. U ime komisije zahvaljujem svima koji su se angažirali na ovom izvješću izvjestiteljima Gardija za Rubijal, zastupnici Sarvama, ali isto tako zahvaljujem e, svima onima koji su se e, bavili ovim izvješćem i koji su iznijeli prijedloge za poboljšanje i svoje amandmane. Zahvalni smo na tome. Komisija je pripremila prijedlog e, za uredbu o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka. E, Cilj je u sklopu budućeg višegodišnjeg financijskog okvira, dakle za proračun u budućnosti, uspostaviti instrument kojim će Europa e, e, štititi svoje interese od e, prevara, nenamjenske potrošnje, utaje i tako dalje. E, I stoga su pregovori između parlamenta i vijeća e, iznimno važni. Ovakav instrument e, nam je iznimno koristan i bilo bi dobro da smo ga već imali jer je riječ e, o instrumentu koji će se moći koristiti i kod e, e, dodjele sredstava iz fondova u sklopu projekata i ukoliko dođe do nekih sporova, do prijepora, ukoliko dođe do sudskih postupaka, mora postojati mogućnost da se u državama članicama možemo osloniti na to da sudovi postupaju nepristrano E, da se primjenjuje načelo vladavine prava e, i da ono vrijedi svugdje i neograničeno. Kao prvo, države članice e, moraju biti u stanju dokazati da su njihovi postupci učinkoviti što se tiče isplate europskih sredstava i da se time osigurava dovoljna zaštita od prijevare. Ovim prijedlogom jačamo naše instrumente povećavamo vlastiti autoritet kao Europska unija. E, u prošlosti nije postojao nikakav mehanizam kojim bismo štitili naše građane u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u pojedinim državama članicama. E, iznimno mi je važno ovo težište na interesima Unije. Po mom mišljenju, sadašnja definicija e, područja primjene e, treba doprinijeti ravnoteži između zaštite proračuna i drugih postojećih mehanizama kao što je primjerice članak 7. našeg ugovora. Ovdje se ne radi o sankcijama, radi se o zaštiti europskih sredstava kako bi se osigurala ekonomičnost i korektnost u izvršenju proračuna na europskoj razini. Predlažemo uvođenje transparentnog i objektivnog mehanizma. Sve mjere u sklopu postupka moraju e, biti primjerene u odnosu na težinu e, povrede vladavine prava. Drugim riječima, može doći e, do e, smanjenja ili ukidanja sredstava. To uvijek mora biti srazmjerno samoj povredi, odnosno zlouporabi, to jest nedostatku u pogledu vladavine prava. Važno je ovdje spomenuti da građani, korisnici, studenti, znanstveno-istraživački radnici, e, socijalni projekti tu ne smiju biti oštećeni. Upravo zato što se tiče e, građana i projekata oni trebaju dobiti ono što imaju pravo očekivati. E, raspodjela opterećenja ide na teret e, države članice, a ne na teret nevladinih udruga, studenata, gospodarskih subjekata i drugih korisnika. Ukoliko bi komisija zaključila da postoji nedostatak u pogledu vladavine prava i da se time e, nanosi šteta interesima Europske unije, e, komisija će pokrenuti postupak e, koji onda može dovesti do uvođenja različitih mjera. Tu treba voditi računa o odlukama suda izvješću Revizorskog suda e, zaključcima e, nevladinih udruga. Prije nego što dođe do odluke, e, moramo saslušati dotičnu državu članicu i dati joj mogućnost da iznese svoje stajalište. parlament ovdje želi imati ravnopravan položaj kao i vijeće. Meni se to čini logičnim i mi smo to spremni podržati. E, postupak donošenja odluka mora unatoč tome biti brz, učinkovit, nebirokratski i demokratski.